i e, molim sve da po mogućnosti govore ako je mi je omogućeno, ako je njegov jezik govori da govore na materinjem jeziku. Ovaj se sastanak prenosi putem web streaminga i ako nema prigovora smatram da je dnevni red usvojen. E, točka broj 3, subsidijarnost, evo jedno priopćenje, dobili smo e, mišljenje e, e, za Europski parlament koji govori o izmjeni uredbe iz 2018. godine i senata iz Nizozemske. A sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta u okviru strukturiranog dijaloga s Margareta Vestager, koja je povjerenica e, iz Europske komisije za Europu spremnu za digitalno doba. Čast nam je da je gospođa Vestager danas s nama. Zaista mi je bilo drago da ste došli na naš sastanak. Nadam se da ćemo vas uskoro i e, vidjeti e, prisutne u dvorani, a ne samo virtualno. Podsjećam da je danas ovo strukturni dijalog i e, da se e, nadovezuje na program rada komisije. Da će nam dijalog o provedbi programa komisije i priprema rada komisije za sljedeće godine. Podsjećam vas da je 27. svibnja komisija objedan, Danila, e, različite aspekte važne za rad, uključujući i ovog odbora. E, gospođo potpredsjednice, dobivate sada riječno 10 minuta. Izvolite, gospođo Vestager. Mrs. Vestager, may I kindly ask you to press the speak button, please? I'm sorry. Thank you. I'm sorry. Evo, gospođo Vestager, molim vas da pritisnete dugme na kojem piše speak. A prostite. I dalje mi je velika čast što sam ovdje s vama, predsjedavajući i sa svim zastupnicima. Drago mi je da ću jednog dana biti s vama i fizički prisutna u dvorani, ali jako mi je drago da danas već možemo imati ovaj strukturani dijalog. Razlog za sve ovo je ova situacija bez presedana. Kriza vezana za COVID-19 utjecala je na sve u različitim stupnjevima. Neki su imali maksimalno posljedice, ali u bilo kojoj državi i bilo kojeg stanovnika to je utjecalo na njih. Ono što je počelo s nekoliko izoliranih bolesnika pretvorilo se i u pandemiju i svjetsku krizu bez presedana. A situacija je zaista tragična. Komisija je stalno imala kao prvu brigu da zaštiti i živote i mogućnost da se e, može živjeti od svog rada. Uvedeno je nekoliko e, zakonskih uredbi koje nismo ranije planirali bili za rad komisije. Kao dio paketa oporavka prilagodili smo naravno program rada za ovu godinu i ta prilagodba temelji se na dva načela. Prvo je da je komisija odlučna da ostvari rezultate iz programa rada 2020. godine, a drugo je da s obzirom na prirodu i veličinu zdravstvene krize neke su stvari trebale biti revidirane. Predsjednica von der Leyen govorila je o paketu oporavka, a europski e, zeleni e, plan je nešto što je vrlo važno e, za naš okoliš i digitalizacija je vrlo važna. To su dva aspekta koji su zaista u središtu plana oporavka i sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Što znači da postoje inicijative za oporavak do kojeg odmah treba doći, njih ćemo usvojiti e, kako je bilo prethodno i predviđeno, a isto tako ćemo raditi na svemu onome što nam omogućuje zelenu i digitalnu tranziciju. Za digitalnu e, tranziciju, to je akt o digitalnim uslugama, revizija direktive e, o informacijskim sustavima kao i sigurnosti i strategije, e, zatim bijela knjiga o stranim subvencijama, pa rad na budućnosti istraživanja i europskom prostoru istraživanja i pet Evo, to je e, veza za e, inovacije u Europskoj uniji. Postoje nekoliko stvari za, koje su važne za digitalni oporavak, za konkurentnu inovaciju koju će osim svega dati i potrošačima mogućnost boljeg izbora. Moramo najprije uložiti u više i bolje povezanosti. Svi smo naglo morali naučiti kako raditi digitalno, pa smo vidjeli koliko su, je to bitno. Moramo također stvoriti e, gospodarstvo koje će biti digitalno i koje će motivirati otvaranje radnih e, mjesta u e, Europi je zaista važno da imamo ekonomiju podataka. To je važno kako bismo imali povjerenje umjetnu inteligenciju. Moramo promicati digitalno jedinstveno tržište i e, moramo na ispravan način imati poslovne kontakte u Europi. Sve je to potrebno kako bismo maksimalno iskoristili digitalni oporavak. U tom smislu jedan od ciljeva E, akta za digitalne, e, e, za digitalne usluge je da imamo nova pravila za platforme koje su na internetu. Moramo tome pristupiti na vrijeme i učinkovito kako bi smo ostvarili naše ciljeve. Digitalizacija javna nabava e, će među ostalima biti naši prioriteti. E, to će podržavati i e, paket za provedbu pravne prirode koji će poduzećima dati dakle, odredbe vezane za jedinstveni digitalni portal. Sve to znači da moramo puno toga naučiti i da moramo integrirati e, pouke koje izvlačimo iz ove krize i e, moramo e, bolje napraviti za sve ono što je kasnilo vezano za rasprave na tu temu, a isto tako moramo u potpunosti prevoditi sve te zakonske akte. E, moramo također e, nadoknaditi e, poteškoće koje su imala poduzeća u ovim razdobljima krize. Sam oporavak treba će jasne smjernice u politici, a tražit će i ulaganja. I iz tog razloga sam jako zadovoljna zbog programa sljedeće generacije EU i e, zbog programa oporavka. E, predstavili smo u parlamentu sljedeću generaciju EU E, koja je bila vrlo dobro prihvaćena i zahvaljujući tome moći ćemo oporavak u Europi ubrzati i to može biti jaki oporavak na dobrobit svakog građanina. I zaista je jako važno za nas da imamo toliku potporu iz e, redova Europskog parlamenta i Evropljani mogu tako vidjeti da mogu zaista računati na europsku demokraciju. Hvala lijepa. Zaista računam na naše e, rasprave. Hvala lijepa, podpredsjednice. Ovo je bilo vrlo sveupuhvatno i jasno. Sada ću dati riječ koordinatorima, pojedinim klubovima zastupnika. Danas imamo dakle, strukturirani e, dijalog, a svaki koordinator dobit će sada dvije minute za pitanja. Nakon toga će riječ opet imati potpredsjednica, a na kraju ćemo e, završiti s drugim krugom po jedne minute. Najprije gospođa Vatman za e, ispučana na dvije minute. Hvala lijepa. Povjerenice, postoje dvije teme oko kojeg vam želim postaviti pitanja. Prvo se odnosi na e, umjetnu inteligenciju. To je jedna od tema koja je meni posebno draga. Za vrijeme ove pandemije vidjeli smo koliko umjetna inteligencija može biti korisna za krizu. Eh, <clears throat> recimo aplikacija za sljedivost kontakata eh, bolesnih eh, osoba. Kako ćete u pravnom smislu omogućiti s jedne strane jasnoću s, s pravne strane, <clears throat> a s druge strane da imate pravo, omogućite prava svih građana, a <clears throat> istovremeno to se mora napraviti na uravnoteženi način, dakle bez previše e, <clears throat> zakonskih tekstova koji preopterećuju tvrtke, naročito mala i srednja poduzeća, koji onda e, sputavaju inovacije. I moje drugo pitanje, ako e, dvije najveće tvrtke na području umjetne inteligencije iz Europe, što ako bi se one, htjele fuzionirati? Jer to bi možda bio jedan e, velika e, europska tvrtka. Isto tako moramo vas reći da smo čuli da određene tvrtke e, prisilno pristupaju transferu znanja što predstavlja probleme. Mi tim trećim akterima tu dajemo povlastice nelojalne konkurencije. Što možete napraviti kod ovih tako važnih problema? Hvala lijepa. Sada gospodin Vulkan ima riječ. Dobro jutro. Dobrodošla je gospođo Vestager. Kao što znate, ovaj odbor učinkovito radi na izradi izvješća o digitalnim uslugama. Ja sam izvjestitelj. Prošli tjedan smo saznali da je Francusko ustavno vijeće proglasilo e, da je veliki dio zakona protiv govora mržnje E, e, da ga se ne može, dakle oni su ga odbacili zbog francuskog ustava i isto tako zbog drugih e, francuskih zakona, ali isto tako zbog povelje o ljudskim pravima. E, ja znam da je vrlo važno da se e, moraju e, ljudska prava postivati na internetu. Dakle, moramo prihvatiti da se neki tekst mora odbaciti ako previše blokirate uredbe platforme također ne mogu ostati e, e, izuzete od pravne odgovornosti. Dakle, već godinama ovo što se sada dogodilo je nešto što su zagovarale mnoge nevladine organizacije. Dakle, da se temeljna prava ne smiju kršiti na internetu. Zanima što će komisija iz toga izvući i kako će komisija postupiti da da prave okvire kako bi spriječila e, povrede i kršenje temeljnih ljudskih prava e, na internetu. Hvala lijepa. Gospođa Melkior ima riječ. Hvala lijepa i hvala potpredsjednici što je na današnjem sastanku. Spomenuli su se potrebu da trebamo za platforme imati e, bolje pravne okvire kad se radi o aktu digitalnim uslugama. I E, smatra se da će možda većim platformama biti lakše udovoljiti e, toj uredbi. Možda bi se mogla napraviti diferencijacija među pojedinim platformama i komisija na to pokušava gledati sa stajališta e, konkurentnosti ali mislim da bi bilo jako važno da vidimo na koji način reguliramo platforme e, kako pravila koje se na platforme primjenjuju e, ne predstave prevelike zahtjeve pred manje platforme. U našem izvješću smo predložili da imamo kategoriju tih e, sistemskih platformi, to su velike platforme, što komisija misli kako ih treba definirati. A također trebali bismo imati i bolji izbor za korisnike platformi. E, kako bismo trebali otvoriti platforme kako bi e, korisnici mogli imati e, stvarni izbor. I kako možemo također omogućiti interoperabilnost i povezanost među platformama i kako definiramo koje platforme treba imati veće e, zahtjeve od drugih, ne samo na tržištu, već i u našoj e, da nam to omogući i bolju demokratsku raspravu. Hvala, gospodin Le Breton, izvolite. Hvala lijepa, gospođo povjerenice vaše službe više nego ikada razmišljaju o pravima konkurencije putem bijele knjige. Rekli ste da je e, ova kriza e, omogućila Europskoj uniji da e, bude inovativna u tom smislu i govorite o naivnosti u odnosu na Kinu. Vi govorite o pomoćima u Kini kako bi se spriječilo narušavanje tržišta. Rekli ste da u prošlosti nismo dovoljno radili na taj način. Citirate primjere javnih natječaja gdje nikada i nije bilo reciprociteta, a e, vi morate dakle govoriti o europskim tvrtkama koje bi subvencionirala Kina. E, pitam vas što ćete napraviti kada otkrijete da te tvrtke koje subvencionira Kina namjeravaju kupiti europske tvrtke u poteškoćama? Hoćete ih zabraniti da ih kupe ili ćete uspostaviti sustav kompenzacije o kojem ste već govorili? Drugo, govori se o 5G sustavima kao budućnosti e, digitalnog. Znate da tu dobro posluju kineske tvrtke. Što vi o tome mislite i kako ćete omogućiti sigurnost mreža 5G? Treće pitanje vezane za e, velike e, internetske gigante, Google, e, Apple, Facebook. A predsjednik Trump vas zbog toga jer ste vi predvidjeli porez nazvao gospođa poreznica, međutim to nije toliko bitno. U svakom slučaju, zanima me je li do toga došlo zato što su te e, internetski giganti zapravo ojačali za vrijeme krize i oni će namiravati možda sada vlastite mjere e, pokušati nametnuti jer Google je pokušavao izbjeći direktivi o pravima, autorskim pravima i da li namjeravate nešto napraviti kako biste smanjili ovlasti tih, eh, eh, tih tvrtki. Na popisu je bio gospodin eh, Džambaski iz ECR-a, međutim gospodin Stankaneli se možda može javiti umjesto njega jer se gospodin Džambaski nije uspio spojiti. Ako jeste, onda bi gospodine Stankaneli pritisnite dugme. Da li me čujete? Izvolite. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem potpredsjednici Vestager što je došla na sastanak našeg odbora i zahvaljujem na tome što nam je rekla. Za sada bih htio izraziti zadovoljstvo mog kluba zastupnika vezano za inicijativu Bijele knjige koju komisija želi izraditi. Bijelu knjigu koja je bila posvećena narušavanju na tržištu vezano e, za interno tržište i e, subvencije izvana. E, čuli smo sada već o interveniranju Sjedinjenih američkih država i Kine. Nadam se da će se voditi široke konzultacije kako do takvih narušavanja ne bi došlo. Međutim, ono o čemu ja želim govoriti i zašto se obraćam pod predsjednici jest e, pitanje e, vezana za velike internetske platforme, e, internetske gigante GAFA kako bismo vidjeli kako možemo raditi da budno pazimo njihov način rada i da pazimo da oni se pridržavaju pravila konkurencije i kako bi se moglo zajemčiti potrošačima da, i, da im se usluge pružaju e, tako što će se poštovati pravila. E, i e, kada rade također i s manjim platformama kako bi e, oni mogli korisnicima dati još bolje i kvalitetnije usluge. To bi bilo moje pitanje, a moj klub i ja e, spremni smo surađivati u ovom času velike krize koja se nadovezuje na sanitarnu krizu. Hvala gospodin Lagadinski. Hvala. Jako mi je drago što vas mogu ovdje vidjeti. Nekoliko stvari. Prvo, Microsoft i Amazon su isto tako se obvezali da znači u ovoj e, raspravi preko društvenih mreža o rasizmu u SAD-u da znači obje strane budu na isti način tretirane. Evo, postavljamo se pitati na koji način e, vi gledate na to. Drugo, govorili ste o nekim elementima platformi. Imamo puno izvješća, no nije mi je jasno koja je zakonodavna agenda komisije vezano uz taj aspekt. I na kraju Govorili ste o javnoj administraciji, digitalizaciji na europskoj razini. Na koji način planirate digitalizirati javnu upravu kraj ovih primjera javne nabave koje ste spomenuli? To je jako važna komponenta e, nadolazeće digitalizacije i digitalne agenda u budućnosti. Hvala. Gospođa Obri, izvolite, imate riječ. Dobar dan svima. Nadam se da me čujete. Dobar dan, gospođo Vestager. Zahvaljujem što ste danas s nama. Ja imam pitanje vezano uz državne potpore. Radi se o mnogo novaca od početka krize, 2 milijarde eura za koju smo imali dozvolu od Europske komisije. U tom smislu možemo žaliti nejedna, e, nejednakost tretmana između različitih država članica. Imali smo u e, Francuskoj 5 milijardi eura za Renault koji će onda tu e, u Francuskoj e, također otpustiti jako puno ljudi. Imali smo isto tako za e, sektor e, sektor energetike 7 milijardi, gdje ćemo također imati 8 milijardi otpuštenih radnika. Na koji način e, ćemo regulirati e, bankovni sektor, u tom smislu nemamo prave garancije. Komisija e, u ovom trenutku bi trebala u svakom slučaju biti strateški orijentirana, trebala bi dati smjernice i, i trebali bi u tom smislu davati potporu e, gospodarstvu, ali zbog dobrih razloga. Mi u tom smislu smatramo da države koje dobivaju, e, države zapravo tvrtke, oprostite, koje dobivaju e, potpore, da u tom smislu isto tako se obvežu za neke stvari. Znači da će se dirigirati, da će ići u pravcu ozelenjavanja svoje proizvodnje, isto tako da će se obvezati da određeno vrijeme ne izdaju e, i ne daju dividende svojim e, dioničarima u tom smislu ovo ekološko pitanje izuzetno važno. Vi u ovom trenutku imate vašu politiku državne, e, znači imate politiku tržišnog natjecanja i državnih potpora. U kojem smislu ćete djelovati kako bi javna uprava i isto tako javni sektor bio snažan i dao strategiju pravom? Gospodin Kolakušić, izvolite. Hvala. Poštovani predsjedniče, poštovane kolege. Digitalizacija je kao što svi znamo budućnost i preduvjet za veliku i snažnu Europu. Ono o čemu najviše moramo voditi računa je da okrenemo smjer kojim idemo. Sada Europa nije predvodnik u digitalizaciji. Predvodnici su Kinezi, Amerikanci. Mi govorimo o budućnosti 5G mreža koje će donijeti Europi blagostanje. Neće. Jer ono čime vi ne upravljate, ono što je strana tehnologija, to donosi onome ko ima tu tehnologiju. Mi se moramo snažno okrenuti e, zajedničkom razvoju svih platformi, od socijalnih mreža, od web trgovina, od izrade tehnologije gdje smo nekada bili najjači. Pa sjetimo se Philipsa, pa Philips je izmišljao sve strojeve koji su nam bili važni i potrebni moramo biti Europa, moramo sve snage zajedno i moramo se dakle iznići iz ove situacije da smo samo korisnici stranih tehnologija i rješenja. Hvala. Hvala. imate riječ, izvolite. Hvala u istinu. Hvala na ovim pitanjima. To jasno pokazuje da je situacija složena, no isto tako hitnosti. Što se tiče pitanja o umjetnoj inteligenciji, ova kriza COVID-19. Imam eko odjek. Da li vi imate taj odjek? Ja ću pokušati odgovoriti. Znači, tijekom krize pokazalo se koliko je umjetna inteligencija izuzetno važna. Imali smo primjere procesiranja testova brže. Isto tako mogli smo koristiti e, kompjutersku tehnologiju, visoku kompjutersku tehnologiju kako bismo izradili modele borbe protiv virusa. Sad imamo javnu konzultaciju o bijeloj knjizi o umjetnoj inteligenciji Zakonodavna jasnoća je izuzetno važna u tom smislu. Tu imamo s jedne strane zakonodavnu jasnoću, s druge strane e, E, previše zakonodavstva u tom smislu također može štetiti. Na koji način možemo definirati rizik? To je ono što izuzetno moramo e, paziti. Znači nešto što je riskantno u određenoj situaciji nije riskantno u drugoj situaciji. Moramo u tom smislu paziti na nediskriminaciju. S druge strane, naravno da ćemo paziti na ono što nam dolazi iz javnosti Imat ćemo cijeli niz doprinosa. Moj, moja polazišna točka je sljedeća. Mi moramo stvoriti povjerenje za ljude e, kako bi se uključili u razvoj umjetne inteligencije. To je temeljno. A to povjerenje se može izgraditi samo ako koristimo i razvijemo umjetnu inteligenciju na način da oni imaju jasnu sliku o tome kako to funkcionira a kad govorimo o spajanju poduzeća umjetne inteligencije kao i druga poduzeća, one se mogu spajati. No tu također imamo izazove za njih na tržištu i to je temeljno. Spajanja su jedan od načina rasta poduzeća a za svako poduzeće mora te jednostavno prihvatiti da to poduzeće može isto tako e, dobiti izazov od nekog drugog poduzeća i to je temelj e, tržišnog natjecanja. Što se tiče trećih zemalja, Vratit ću se na to. Gospodin Volken, on je izvjestitelj o e, aktu o digitalnim uslugama. Jako je važno i veselim se raspravama vezano uz to u parlamentu. A kad govorimo o francuskom zakonodavstvu, to je e, nešto o čemu i mi moramo razmisliti. Kako uravnotežiti stvari, kako znači blokirati nešto što je jasno nezakonito. Ali s druge strane kako izbjeći blokiranje nečega što ne treba biti blokirano koje su to najbolji način isto tako na primjer e, tužbi ili žalbi vezano uz to moramo u svakom slučaju e, raspraviti o tome da ako je nešto blokirano što ne smije što nije bilo, e, smjelo biti blokirano u tom smislu mora postojati način i da odblokiramo cijeli postupak. Jako je važno da u tom smislu pravni postupak prije svega uzme u obzir temeljna prava osoba. I to je ono što mi kao zakonodavac trebamo uzeti u obzir. Imali smo i pitanje e, razlike između malih i velikih platformi. Mi se tu konzultiramo oko svojevrsne posebne odgovornosti platformi koji imaju znači tu ulogu ulaska. Što to znači? Tu imamo različite koncepte, e, ključne infrastrukture, dominantnosti i tako dalje. I to moramo upisati u širi koncept svih tih elemenata. To je izuzetno važno, no drugi element je važan, element end ex ante. Moramo riješiti strukture na tržištu gdje ćemo onda isto tako riješiti određene probleme na samom tržištu. Znači, e, te platforme koje su svojevrsne platforme ulaska moraju dati mjesta i malim platformama. O tome moramo svi raspraviti. A tu moramo imati na umu da smo u društvu koje cijeni temeljne vrijednosti, a život je također i tu temeljna vrijednost. Oni e, koji su tu dominanti, u tom smislu dominantni moraju imati i posebnu odgovornost. Europske e, kompanije njihova kupnja od strane kineskih tvrtki. Prije nekoliko mjeseci smo govorili o tome i moramo biti vrlo oprezni. E, tvrtke koje mogu biti oslabljene krizom COVID-19. Moramo paziti da one ne budu prepuštene na milost i nemilost bilo kome. Države članice u tom smislu moraju poduzeti određene mjere, isto tako, na primjer, možda sudjelovati u e, strukturi, vlasničkoj strukturi kako bi prevenirale e, neprijateljska preuzimanja. Jako je važno da imamo mogućnost zabranu spajanja ako vidimo da je to spajanje pokrenuto od strane poduzeća koja ima e, državne potpore iz treće zemlje. Jako je važno da naše kompanije poštuju tržišno natjecanje, a e, kompanije koje dolaze izvan Europske unije također moraju poštivati ta prava. Ne tamo nemamo nikakvu transparentnost i nikakvu kontrolu i ako ne možemo kontrolirati da ta poduzeća također poštuju tržišno natjecanje, a ne da imaju E, znači e, državne potpore koje, nam koje im omogućavaju djelovanje, onda moramo imati instrument kojim ćemo to regulirati. Moramo u svakom slučaju istraživati da li te državne potpore iz drugih države dovode u pitanje ista pravila za sve. Gospodin Stankaneli je rekao da cijeni bijelu knjigu, da cijeni bijelu knjigu. To mi je jako drago. Nadamo se da će nam to pomoći da osmislimo i odgovor na pitanje učinkovitih instrumenata. Tu je pravi test za nas da vidimo da li određeni instrument funkcionira ili ne. S druge strane, instrumenti istraga i tako dalje. Možemo reći da je tu novi teritorij u koji ulazimo, situacija bez presedana i mi u tom smislu istražujemo stvari koje su pod našom jurisdikcijom, naravno to su poduzeća koja svoj posao provode ovdje, no s druge strane teren je potpuno nov i mm, u svakom slučaju e, moramo to e, riješiti kroz široku konzultaciju. Drugo pitanje stalnog opreza vezano uz gafe i dominantne pozicije te ulaznih platformi mi u svakom slučaju ćemo i biti oprezni u budućnosti i kao što znate mi smo pokrenuli dva postupka vezano uz Apple protiv o, znači Apple Store za komercijalne prakse u trenutku kad Apple se natječe sa drugim kompanijama na području e, glazbene industrije i tako dalje. Što se tiče pitanja gospodina kog, što se tiče prepoznavanja e, lica, to je izuzetno važno pitanje. S jedne strane da ako imate to, na primjer, kad koristite određene e, uređaje za zapovo, a s druge strane kad to imate zbilja na službenoj e, razini. Tu imamo u našoj bijeloj knjizi i dubinsku raspravu o tome želimo li uopće imati neku vrstu takvog e, nadgledanja i nadzora u javnom prostoru kroz, na primjer, prepoznavanje lica, da li to uopće odgovara našim vrijednostima, jer onda jednostavno se može nadzirati kako se ljudi ponašaju i što rade u javnom prostoru. u tom smislu javni e, prostor mora biti za javnost, a ne za nadzor i za neka tijela nadzora. Kad govorimo o digitalnoj javnoj upravi, e-javna nabava nije mala stvar, to je jako velika stvar i to nudi zbilja mogućnosti za mala poduzeća. Njima može to omogućiti i olakšanje sudjelovanja u javnim nabavama. To također može omogućiti da su te javne nabave otvorenije. Mislimo da je to dobar korak i važan korak. Biti će interesantno vidjeti na koji način e, su koristile vlade digitalne usluge e, u trenutku kad tijekom krize COVID-19 nisu građani mogli pristupati javnim uslugama u administracijama. Gospođa e, Mano Obri je pitala također i o javnim potporama pitanje. Da, to je izuzetno važno pitanje za nas. Imamo znači isto tako 3,2 trilijuna eura koji su bili dati u okviru e, državnih potpora i mi u ovom trenutku pokušavamo isto tako jasno dati odgovore na koji način trebamo djelovati. Mi smo jako oprezni kad e, provjeravamo e, našu akciju kako bismo izbjegli i fragmentaciju tržišta i naravno neke, neke distorzije što se tiče tržišnog natjecanja. Rješenje je sljedeće. Ako imamo poduzeće koje je dobilo potporu u određenoj državi, onda to poduzeće onda može i dalje odigrati svoju ulogu u distribucijskom lancu u Europi. Ja sam željela reći da je ovaj plan oporavka važan zato što će dati kontekst i okvir za individualno djelovanje e, za oporavak poduzeća na nacionalnoj razini država članica jer ćemo zapravo omogućiti da se to sve upiše u jedan europski okvir jako je važno da također e, pomognemo poduzećima koji trebaju oporaviti svoj kapital. Kad govorimo o državnim potporama, jako je važno da oni kojima je potrebna pomoć u ovoj situaciji dobiju i tu pomoć. Ne možemo u tom smislu davati neka ograničenja, no e, države članice su one koje mogu odlučiti na koji način trebaju djelovati. Francuska ima dogovor sa Air Franceom što se tiče ozelenjavanja e, tog poduzeća. Isto tako, željela bih e, promovirati i digitalne i planove zelenjavanja za poduzeća i one će također imati e, koristi od toga. Vidjeli smo u ovoj krizi da nam nedostaje digitalno jedinstveno tržište. Mi i dalje imamo fragmentirano digitalno tržište i to ne smijemo dopustiti budući da imamo i vještine, imamo također i instrumente na raspolaganju koji mogu omogućiti da e-trgovina napreduje. No to nam e, može biti omogućeno samo ako imamo poduzeća koja imaju dovoljnu većinu da razviju određene vještine. Da, mi koristimo strane usluge zato što su dobre i nude e, lagano korištenje. No ono što je izuzetno važno je da u Europi imamo e, situaciju gdje se e, neće nešto provoditi što će dovesti u pitanje temeljna prava. To želimo garantirati u okviru direktive o elektroničkim uslugama. I tu imamo isto tako i e, sudsku praksu, imamo također snažno zakonodavstvo te cijeli niz instrumenata kao što je na primjer i ovaj sudski postupak protiv Apple-a. Hvala, sad imamo drugu,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 a to se odnosi na Europsku komisiju. Znamo da kod tržišnog natjecanja znamo da se nisu primijenila neka pravila što ima ozbiljan utjecaj na integritet, na jedinstvenost unutarnjeg tržišta. Zamolio bih eh, povjerenicu da nam kaže malo više o mogućnostima vraćanja integriteta unutarnjeg tržišta nakon ovog teškog perioda. Hvala predsjedatelju. Zadovoljstvo mi je što sam tu. Ja bih eh, ponovo postavio neka pitanja koja se tu već javila, možda malo detaljnije. Vi ste rekli da je jedan od izazova za komisiju u budućnosti uspostava regulatornog okvira, a to parlament e, već radi. Ja kao izvjestitelj već sam predložio zakonodavstvo u vezi s tim i sada radimo na amandmanima. Zanima me da li biste se vi na neki način mogli obvezati pred ovim odborom i parlamentom. E, I da mi možemo pridonijeti uspostavljanju normi u, na ovom polju. Drugo pitanje, e, aplikacije za sljedivo, za sljeđenje o kojima se sada govori, e, one se neće koristiti samo u izvanrednim situacijama, nego u drugim situacijama u budućnosti. Gospođo Melkior, molimo vas da pritisnite dugme. Da se nadovežem na pitanje kolege, ja bih e, govorila o aplikacijama za sljeđenje. Hvala na smjernicama komisije koje naglašavaju potrebu Znamo da je Njemačka, da su usvele aplikacije koje nisu interoperabilne s aplikacijama u drugim zemljama. Kako će komisija osigurati da države članice u stvari poštuju smjernice kada uvode takve aplikacije? Hvala lijepa. Gospodin Le Breton. La je n'ai Hvala, gospodine predsjedniče. Nisam dobio odgovor na pitanje da li vi smatrate da moramo e, stvoriti i šampiona, znači tvrtku šampiona e, digitalizacije u e, Europi. Treba mi isto tako reći da Imamo isto tako sustav e, Stop COVID ne e, štiti temeljna prava i u tom smislu isto tako e, možemo vidjeti osobu koja prolazi vrlo brzo i to tijekom 15 minuta. Kako vi znači tu aplikaciju sudite? Možemo reći da što se tiče zakona avija, možemo reći da je Ustav Europs, e, u, Francuskoj u potpunosti to uništio. Mr. Lagodinski, please press the speaker. Gospodin molimo vas e, da stisnete. gomb za govornika. Hvala još jednom da se nadovežem na pitanje digitalizacije Znam da je nabava važno pitanje, ali mi imamo u parlamentu poziv za otvorenu i transparentnu administraciju. Kolega u odboru je bio vrlo aktivan po tom pitanju. Bilo bi zanimljivo znati kako to možemo razvijati. I drugo pitanje o aplikacijama, kao što su kolege rekli. Imamo situaciju u Njemačkoj. Kako želite osigurati učinkovitu dobrovoljnost e, tih aplikacija, naročito kod situacija gdje, na primjer, dućani ili se tijekom javnih događanja dozvoljava pristup samo ako imate tu aplikaciju. U Njemačkoj se govori o tome da nam treba zakon koji bi regulirao privatne ugovore koji bi zabranili e, takve preduvjete. Hvala gospodin Lagodinski. Gospodin mi želite uzeti riječ? Mr. Stankanelli, please. Gospodine Stankanelli, molim vas da pritisete dugme. Pronto? Da li me čujete? Da. Hvala. Bilo mi je drago čuti odgovore potpredsjednice koja je odgovorila i na moje primjedbe i na moje pitanje, a to je bilo vezano za bijelu knjigu. Jer se nadam da će tu uvelike sudjelovati i biti konsultirani e, svi oni koji su za to zainteresirani na koje se to odnosi. Podpredsjednica je dakle pozitivno odgovorila na tu moju primjedbu. A e, druga stvar je problematika vezana za internetske e, divove, jer to je ozbiljna problematika, jer moramo spriječiti da naše tržište preplave ne, se preplave ne europskim miješanjem e, u E, nas i e, u tom smislu mi je bilo drago čuti što je rekla e, potpredsjednica, a mi ćemo kao klub zastupnika ECR sudjelovati u svemu ovome jer tako što treba podržati. Hvala lijepa. Gospodine Morelli, vi imate riječ. Oui, euh, Hvala. Gospođa povjerenica je rekla da poduzeća moraju prihvatiti da imaju konkurenciju, ali što se tiče GAFE, tu ima najmanje konkurencije. Zatvaranje je favoriziralo korištenje digitalizacije, digitalnih instrumenata i tom smislu imamo i e, ubrzavanje koncentracije kapitala. U toj domeni situacija je najgora vi, eh, na primjer Siemens Alstom, to spajanje niste dopustili i tako dalje. No, s druge strane, govorite i o o listopadu e, prošle godine ste rekli da određene stvari se moraju e, spriječiti, ali pitanje gafe nije na dnevnom redu. Ja to ne razumijem ni u kom slučaju. A kad govorimo o javnoj nabavi i e, stranim tvrtkama, vi ste i prestidljivi, i prekomplicirani sustav je kompliciran na tom području. Imamo znači istrage na tri razine i tako dalje. To je komplicirano za naše tvrtke. Moramo zaštititi naše tvrtke i moramo moramo pojednostaviti sustav koji komisija u ovom trenutku osmišljava. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Kolakušić. Mi u današnje vrijeme raspravljamo o aplikacijama za praćenje. Izražavamo naravno ozbiljnu zabrinutost radi toga, jer pravo dakle osobnog života i tajnosti osobnog života je jedno od temeljnih prava. Međutim, u današnje vrijeme svako od nas koji ima mobitel pristankom da koristi bilo koju aplikaciju, prvenstveno aplikacije iz Google-a, vi pristajete da budete praćeni 24 sata dnevno. Svaka vaša izgovorena riječ, sve što pretražujete se sprema u baze podataka navodno da bi se vama omogućilo lakša kupovinja, prikazivanje reklama. Pa vidjet ćete, dakle upišete bilo koji pojam ili s nekim razgovarate, vama će se pojaviti reklama proizvoda o tome. Mi u ovom trenutku smo praćeni 24 sata dnevno. Svaki onaj ko može ući u vaš Google ili neki drugi akaunt od temeljnih platformi moći će vidjeti gdje ste vi bili prije 3, 4, 5 godina točno u milisekundu. Mi moramo tu prvenstveno izgraditi regulaciju da omogućimo građanima da se koriste tim aplikacijama jer oni su postali sastavni dio našeg života, ali da im se omogući bez konstantnog praćenja. Ovako mi postajemo dakle mali zamorci o kojima strane kompanije imaju sve podatke. Hvala. Thank you very much, Mr. Kolakušić. Hvala lijepa gospodine Kolakušiću. Gospodin Gerhard, imam vas na popisu. Hvala lijepa predsjedatelju i hvala lijepa potpredsjednice Ovdje u Europskom parlamentu trenutačno vodimo vrlo živu debatu o odgovornosti, da se to odnosi samo na visokorizične proizvode i da se to ograniči samo na njih, visokorizične proizvode koji mogu dovesti do na fizičkog oštećenja. Jesam dobro shvatila ranije da ste vi skeptični po pitanju tog pristupa. Jer rizik po temeljna i ljudska prava time nije obuhvaćen i to bi bio veliki problem. A drugo pitanje koje bih postavila isto tako na području odgovornosti, kako planirate osigurati da sve vrste štete da se za sve ponudi naknada bez nepotrebnog opterećenja. Hvala lijepa. Samo da naglasim ono što je većina mojih kolega što su opomenuli. Pitanje praćenja. U četvrtom mjesecu tražili smo decentralizaciju, tražili smo da to bude manje intruzivno, da korisnici imaju privatnost i da budu zaštićeni. Ali ono što vidimo sada, čega smo svjedoci kod ovih aplikacija, je da nema stvarne želje kod državi, država članica da imaju digitalni suverenitet. Ne znamo hoće li to biti interoperabilno, ne znamo da li države članice Španjolska recimo radi na interoperabilnosti, ali ne znamo hoće li to negdje stići. Dakle, pitanje E, ta slabost u odnosu na kompanije Sjeverne Amerike, kako će to utjecati na nas u Europskoj uniji? Znate e, da smo mi zapeli u, željeznom dobu, kako možemo mi Evropljani napraviti neki napredak da bismo imali stvarnu digitalnu suverenost? E, države članice, jedini način da to osiguraju je da rade zajedno, a ne pojedinačno. Hvala vam što ste bili s nama danas. Sada vam dajem e, riječ. i Siguran sam da ćemo se ponovo vidjeti u okviru ovog procesa narednih mjeseci. Izvolite. Hvala lijepa. Prvo, jedan niz konkretnih odgovora. Na kraju ću završiti s aplikacijama za praćenje. Prvo pitanje o pravilima tržišnog natjecanja. Ta pravila se primjenjuju, ali smo proširili područje primjene privremenim okvirom koji treba biti privremen. Naravno, se trebamo vratiti na jedinstveno tržište gdje e, kompanije neće dobijati pomoć kao sada, nego će stajati, stati na svoje noge ali da bi kompanije to mogle učiniti, treba im nefragmentirano jedinstveno tržište. I tu imamo jednu radnu skupinu koju smo uspostavili sa državama članicama. Imamo puno izvješće o svim barijerama, svim preprekama na jedinstvenom tržištu i sada pokušavamo riješiti svaku od tih jednu po jednu. Putem te radne skupine za provedbu jedinstvenog tržišta kako bi građani e, u punoj mjeri koristili jedinstveno tržište. Naravno, ja se potpuno sam opredeljena za rad sa Europskim parlamentom i možemo se vratiti na to kada izvješće bude završeno i kada se završi e, javna rasprava. Važno je imati otvorenu javnu raspravu a ne imati fiksirana mišljenja unaprijed. E, dakle, vratit ćemo se na to. Što se tiče pitanja gospodina Lagodinskog o e upravi, potpuno se slažem s tim. Države članice su vrlo različite po pitanju korištenja e-uprave. Neke su vrlo digitalne, a neke nisu baš tako digitalne. Ali bit će mi više nego zadovoljstvo da se vratimo na to, da vidimo kako se to može pogurati, naravno, s neophodnim odredbama o sigurnosti. Kada imate e-upravu, obično se bavite vrlo osobnim pitanjima. To su socijalna pitanja, pitanja nezaposlenosti, skrbi o djeci. Dakle, to je naravno jedno posebno pitanje vrlo sam eh, eh, zadovoljna onim što je rekao gospodin Stankaneli i naravno veselimo se zajedničkom radu. Gospodin Morel je govorio o digitalnim gigantima. Naravno, ja to vidim na isti način da su oni stjecali dominantnost zbog privlačnih proizvoda i e, zaista je izazov za to tržište da ono ostane otvoreno. Ja sam jedna od prvih, to je moja obveza da, da to provedem. Odluke recimo o ilegalnom ponašanju recimo kod Google, tu postoji kazna, tu je i odluka da se prestane s tim aktivnostima, a treće je da se vrati tržišno natjecanje i na tome se još uvijek radi. Nismo još uvijek vidjeli rezultate recimo nemamo taj meni preferenci na telefonima kako bi e, korisnici mogli koristiti druge tražilice na telefonima gdje su već ugrađeni proizvodi Google-a, ali trebamo i dalje raditi na tome da bi se vratilo tržišno natjecanje a da nezakonito ponašanje ne dovede do situacije u kojoj oni koji su se nezakonito ponašali u stvari vladaju onda tržištem jer to ima ozbiljne reperkusije. Ja sam jedna od prvih koji će gurati to da mi radimo brže, ali ne mogu narušavati vladavinu prava. Pravo da se štitimo, da se branimo i mi imamo obvezu da to dokažemo argumentima. Naravno, možemo razgovarati o tome bili bolje koristiti oborive pretpostavke. Otvorena sam za to jer ste zaista u pravu. To je ključno, naročito na tržištima koje se brzo razvijaju i mijenjaju. I još nešto o odgovornosti koncepciji rizika koje mi predlažemo za umjetnu inteligenciju. Dakle, pitanje postoji li rizik nešto što je temeljno, recimo kao što je pravo na nediskriminaciju. I mislim da je vrlo važno i zanimljivo razgovarati o tome kako će se onda odgovornost primjenjivati i kod rizičnih aplikacija i tehnologija onih koje nisu rizične, ali bit će mi više nego zadovoljstvo da se vratimo na to, ono što je ključno kod pristupa koji se temelji na riziku je da postoji rizik po neke e, temeljne vrijednosti ili pozdravlje i dobrobit. I diskusija o odgovornosti bi se mogla vezati za to. Dakle, nisam previše skeptična po tom pitanju. Zatim, što se tiče aplikacija za praćenje i sljedivost. Ono što je rečeno da se većina ljudi prati manje više cijelo vrijeme, a ako prihvatite uvjete korištenja, onda ste prihvatili da vas prate. Mislim da je vrlo važno da to postane puno preglednije za korisnike i da oni mogu da izaberu da ih se ne prati na taj način. E, vidjela sam nove usluge koje se razvijaju, koje omogućavaju da jednom za uvijek kažete da ćete radije da imate svoju privatnost. Bez obzira što radite, tražite nešto na internetu ili koristite aplikacije. Jer to je ono što nam treba. Ne možete e, cijeli život stalno birati koji ćete izbor napraviti za privatnost. Treba nam usluga koja će nam omogućiti da nas se ne prati na telefonu, a da istodobno možemo koristiti usluge. Naravno, to ima posljedicu da e, telefon neće znati gdje ste, morate vi reći, ali ćete imati tu prednost da vas se ne prati cijelo vrijeme. Što se tiče virus, odnosno aplikacije za praćenje u kontekstu ovog virusa, to je vrlo, vrlo dug proces. Jer mi pokušavamo da se države članice slože na nekim temeljnim načelima koje je predsjedatelj upravo spomenuo da to bude decentralizirano, da se na telefon stavljaju samo neophodne informacije, da je privatnost od ključnog značaja i da to zaista bude dobrovoljno. Sada imamo konsenzus minus jedan što se tiče decentraliziranog pristupa, što se tiče tehničkih e, specifikacija za interoperabilnost. O njima je odlučeno. Vrlo je važno da to bude na dobrovoljnoj osnovi. Dakle, da kažete dobrovoljno hoćete li imati aplikaciju ili ne, nadam se da aplikacije koje sad nemaju interoperabilnost u budućim verzijama će to imati, a sada razgovaramo o strukturi koja će omogućiti razmjenu informacija kako bi to funkcioniralo u prekograničnom kontekstu i sa različitim e, tijelima na polju zdravstva. Dakle, tu još treba da se rade, ali mislim da se krećemo u pravom smjeru. Posljednje pitanje o tome da li je taj pristup koji se temelji na državama članicama i posljedanje konsensusa, je li to slabost koja pokazuje da nećemo dobiti digitalni suverenitet, to ne znam. Ali to ima i tu prednost decentraliziranog razvoja, jer imamo dosta znanja u svakoj državi članici o tome šta treba raditi, a šta ne i imamo neposrednu vezu između države i građanina u svakoj države članici, a to može biti dio izgradnje neophodnog povjerenja za korištenje tehnologije. Jer ja mislim da znanje koje je decentralizirano, da se podaci dugo ne čuvaju i da je dobrovoljno da time gradimo povjerenje. Zaboravila sam odgovoriti na pitanje sigurnosti 5G. E, zadovoljni smo instrumentarijem koji smo razvili sa državama članicama. Do kraja ovog mjeseca imat ćemo izvješće o tome kako se to koristi, jer to je zaista okosnica industrijsko-digitalnog razvoja i važno je da to bude sigurno još uvijek se vode intenzivne debate državama članicama o tome kako to riješiti. Ovdje se nadamo naravno da europski pristup ocjene rizika, razvoj instrumentarija za ocjenu rizika, da će to dovesti do europskog konsenzusa gdje će svi u državama članicama osjećati da im to pripada i da će slijediti taj europski konsenzus i onda ga i primijeniti jer nam treba primjena 5G, aplikacije za praćenje u kontekstu virusa koje možemo vjeriti, zakonodavstvo i za digitalne gigante, a i za to kako da manji digitalni igrači u Europi odigraju svoju ulogu. Jer tek sada digitalna tranzicija može biti dio našeg oporavka i samo ako nam to bude hitno, možemo osigurati da će ljudi imati povjerenje i biti sigurni u transformaciji društva i onda možemo koristiti digitalne instrumente da bi društvo bilo bolje. Jer to upravo znači biti spreman za digitalno doba, da koristimo digitalnu tehnologiju na najbolji mogući način, ne da svi budemo digitalni, nego da imamo bolja i inkluzivnija društva. Hvala. Hvala još jednom potpredsjednice Vestager. Bilo nam je baš drago da ste danas tu s nama. A sada prelazimo na petu točku dnevnog reda, to je su okvirni za etičke aspekte za umjetnu inteligenciju i robotiku. Dajem riječ gospodinu Blankos koji je izvjestitelj. Puno hvala. Ponovno sam pred ovim odborom i ponovno govorim o ovom izvješću. Površno smo se na to osvrnuli kada smo postavili pitanja gospođi Vestager. I zaista mi smo u ovom parlamentu prava avagarda kada gledamo e, na zakonodavstvo i to ne samo na europskoj razini već i na svjetskoj razini. Zahvaljujem svim kolegama izvjestiteljima u sjeni, svim članovima našeg odbora. Uložili ste velik broj amandmana, kao što znate preko 600 amandmana. Velik broj tih amandmana odnosi se na iste teme, izražavaju iste brige ili pak iste vizije. Međutim, svaki od tih amandmana apsolutno je potreban sadašan i je postupak, postupak dijaloga koji se sastoji od puno toga što se stalno pridonosi na tu temu i e, zaista mi, kao što je rekla gospođa Vestager, smo ovdje na onom što bismo mogli nazvati pera inkognita i zato mislim e, da će sve što ste vi e, uložili kao amandman meni omogućiti da izradim bolje izvješće. Moramo dakle izraditi novu normu. Što se tiče duha te norme, ne mogu reći da postoji opći konsenzus. Smatram međutim da dijelimo određene ciljeve koje smo bili postavili u okviru tog izvješća. Neki aspekti su po mom mišljenju zaista reprezentativni što se tiče sadržaja najvećeg broja amandmana. Radi se o temama gdje ćemo zaista morati biti izuzetno fleksibilni kako bismo svi koji na tom pitanju radimo došli do sličnih e, odgovora, iako su nam često polazišta različita. Počnimo dakle od samog materijalnog okvira e, svih tih aspekata. E, dakle, ono što je važno za sve te aspekte okvira jest teritorijalni okvir. Moramo vidjeti koji su ciljevi ove uredbe i oni e, trebaju raditi neki od njih na razvijenju i na provedbi umjetne inteligencije. Međutim, budemo li ih primjenjivali samo za one instrumente koje ćemo smatrati fizikorizičnima, onda ćemo zapravo ići protivno našem mandatu i tu neće biti jako korisno da ostavimo u pravnoj e, praznini većinu aplikacija iz područja umjetne inteligencije i robotike u okviru onoga što smatramo visokorizičnim. E, ta poteškoća postoji, ja to razumijem, ali prema građanima moramo pokazati da postoje etička načela kao i norme funkcioniranja Europske unije, te da ne možemo izbjeći primjenjivati te nove etičke e, principe za te nove instrumente. Ali e, sam okvir ne smije biti previše restriktivan kako ne bi ograničavao i sprečavao razvoj tih novih instrumenata. Ako damo etička načela, ona se moraju moći primjenjivati na nove tehnologije. Što se pak tiče osnivanja nove agencije Europske unije za umjetnu inteligenciju. Osobno smatram da je to nužno kako bismo izbjegli fragmentiranje unutarnjeg tržišta i kako bismo u praksi izbjegli stvaranje razlike između nacionalne agencije i europske agencije. Jako dobro znamo da se radi o nužnim eh, razvojima, ne samo zbog eh, sadašnjosti, već i zbog budućnosti. Do sada, I za sada postoje različite agencije u Europskoj uniji, međutim sadašnje agencije ne odgovaraju e, razmjerima izazova koje u današnje vrijeme predstavlja umjetna inteligencija. Ne znam, e, možemo li e, razmisliti o nekoj alternativi, koja, dakle o nečemu koje ne bi bilo nužno agencija. Postavljam to pitanje svim izvjestiteljima u sjeni. Želimo li stvoriti nekakvu drugačije e, pravnu osobu koja ne bi bila agencija? E, možda neki europski sporazum koji bi upravljao tim područjem. Evo ja ovdje jednostavno tražim konkretne elemente kako bismo vidjeli kakva vrsta agencije ili tijela bi mogla igrati tu ulogu. Iskustva već imamo i s drugim uredbama, nekim važnim uredbama za koje nije e, su osnovane agencije, nije bilo e, usklađivanja normi za zaštitu podataka. Vidjeli smo da su različite dispozicije tu ostale mrtvo slovo na papiru. Da ih je uvijek bilo moguće izmijeniti ili e, ih lišiti smisla. Prema tome mislim da moramo zajedno tražiti rješenje koje bi nam odgovarao e, dakle svima nama. E, određen broj amandmana odnosi se na društvenu odgovornost. Spreman sam o tim pitanjima razgovarati s vama jer je očito da različito gledamo na tu temu. Postoje nekoliko e, bitnih stvari koje moramo uzeti u obzir u našem e, odboru. Kao što sam vam rekao od početka, treba stvoriti neku vrstu e, krova koji će pokriti sve ono sve one primjene koje će se pojaviti u budućnosti. Možemo govoriti o različitim e, e, stvarima vezanim za društvenu odgovornost, ali moramo vidjeti e, i lučiti ono što postoji sada od toga. Zahvaljujem također i kolegama koji su uložili amandmane i na ono što nije nužno bilo u mom izvješću. pravo na povratak, dakle, korak unazad, e, za slučaj neželjenih posljedica. Zatim tu je i pitanje energetske tranzicije kojim se ja nisam bavio. Jako mi je drago da vidim da je moje izvješće izazvalo veliki interes i hvala svima na amandmanima i nadam se da ćemo moći nastaviti zajedno. Hvala lijepa. Sada gospodin Didije ima riječ. Hvala lijepa. Hvala i e, izvjestitelju koji je puno radio i koji je zaista znao saslušati sve nas. Ovdje imamo već jednu dosta solidnu bazu koja će nam omogućiti da imamo umjetnu inteligenciju koja će biti dostojna povjerenja. Evo, dakle, kako eh, oni koji tamo rade, tako i oni koji će se njome služiti jer se u umjetnoj inteligenciji ne vjeruje uvijek, a isto tako eh, se često nju i ocrnjuje. Vrlo je važno da pravilno definiramo umjetnu inteligenciju, jer kako bismo imali pravnu izvjesnost, moramo imati jedinstvenu definiciju umjetne inteligencije. Jer ako bismo imali različite e, izvještaje i različite definicije, e, možda bi se one preklapale, ali bi bile i kontradiktorne i zbog toga to ne bi bilo dobro i mislim da je zato važno da imamo točnu pravnu definiciju umjetne inteligencije. To je bilo jako važno jer je to domena e, sa jako puno potencijala. Druga stvar vezana je za područje primjene. E, cilj ovog izvješća je da se ojača istraživanje i kreativnost, a nadam se isto tako da neće nametnuti beskorisne norme koje bi predstavljale prepreke za poduzeća. Vjerujem da za nas, barem za nas pučane da je vjerujem da je potrebno da se područje primjene e, jako e, ograniči na visoko rizične e, situacije. Dakle, ne treba samo stvoriti algoritme bez puno posljedica, a drugo je stvoriti autonomni automobil ili pak aplikacije za prepoznavanje lica. E, jasno je da tu postoji visoki rizik kako bi se u te tehnologije mogle imati puno povjerenja i one bi trebale biti etičke. Ne volim baš taj termin jer govoriti o moralu, etici u politici je vrlo složena stvar. Međutim, e, pokušali smo naći e, umjetnu inteligenciju koja je bila etička. E, to je vrlo izazovan e, zadatak, ali krenuli smo u njega. Dakle, bilo bi važno dakle, da se tu ograničimo na algoritme i mehanizme umjetne inteligencije koje se smatraju rizičnima. I mislim da je tu vrlo važno hijerarhijski ih posložiti kako ne bismo regulirali e, bilo što. I nikako ne smijemo napraviti prepreku za inovacije i kreativnost. E, prisjetite se inicijative Europske unije, e, Europe koja tapka u mraku i koja je previše normativna i koja bi zbog toga oslabila inovacije. S druge pak strane, kada su tehnologije objektivno i jasno smatraju visokorizičnima, tu mislim da treba imati zakone. I za kraj, e, znam da smo već o tome razgovarali s izvjestiteljem, želimo izbjeći. I tu biram riječi jer možda će e, smo se time morati baviti. Mi smo htjeli izbjeći da se osnuje agencija. Prije svega, e, mislim, e, zato što je problem u Europskoj da ima previše agencija, organizacija i observatorija. E, misli da će se problem riješiti ako se stvori agencija ili drugo takvo tijelo. Često se taj problem ne riješi i rizik je da zapravo e, promašimo to što želimo napraviti. A što mi želimo napraviti s umjetnom inteligencijom? Ako mi smatramo da ćemo stvaranjem agencije riješiti problem, onda ćemo vjerojatno E, propustiti ono što je bitno. Agencija može biti sredstvo, ali ne može biti sama sebi svrha. Ako nije moguće drugačije postupiti, onda da barem e, damo to u zadatak već nekoj postojećoj agenciji. Građani prate što mi radimo, ako je mi kažemo E, mi reguliramo umjetnu inteligenciju i ona će biti etička zato što smo stvorili novu agenciju pa će nam reći ali vi jedino što znate raditi jest da stvarate agencije i drugim riječima da e, ste vrlo administrativna jedinica. Dakle, ako smatramo da je nužno da to damo u ruke nekom tijelu, onda bi mi bilo draže da to tijelo već postoji, a ne da osnujemo neko novo tijelo. Hvala. E, gospodine Sežurne, izvolite. E, čujete li me? Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala i e, izvjestitelju. Dao bih samo nekoliko primjedbi na ono što je rekao e, izvjestitelj u svom uvodu. E, dvije stvari koje su vezane za područje primjene, za procjenu etičkih okvira koji se mogu usporediti i međusobno su povezani. Prvo što se tiče ograničavanja područja primjene, e, slažem se s izvjestiteljem u sjeni Europske pučke stranke, a to je da je potrebno da ograničimo, da vidimo što želimo regulirati e, tako što definiramo područje primjene kako ne bismo imali problema s inovacijama i kako ne bismo imali mehanizam provedbe i kontrole koji bi s etičkog stajališta bio preglomazan. Što se tiče pitanja e, temeljnih prava i sloboda, e, pozivamo se na okvičke okvire e drugo, to područje primjene treba također biti i e, e, na europskoj razini. E, ja se također zalažem za kompromis oko osnivanja agencija. Dio mog kluba, niti ja također ne želim da se osnuje nova struktura, ali kao što je izvjestitelj ispravno rekao, u određenim brojevima slučaja postoji mogućnost da se izbjegnu E, sva pravila i e, e, koji puta postoje i neke nacionalne pravila koja mogu biti jako <clears throat> obvezujuća. Također što se područje primjene, mislim da bismo trebali definirati tehnologije visokog rizika, ali treba to kontrolirati Evropski parlament i moramo paziti da ne stvorimo mehanizam koji se neće moći kontrolirati e, neće moći kontrolirati niti e, poduzeća koja će raditi na inovacijama, niti države, odnosno druge, e, druga tijela. I na kraju još dvije stvari o kojima se nije govorilo u uvodnom dijelu. Mislim da sve ono što je vezano za korištenje ono što vlasti rade, e, da trebaju kontrolirati, ali trebaju kontrolirati ljudi. E, to je nešto što bismo trebali staviti u ta e, europski zakonski akt. I isto tako da treba uvijek postojati mogućnost žalbe. E, to su nova prava i obveze koje uvodimo za europske građane, dakle svatko mora imati pravo žalbe. Zahvaljujem izvjestelju. Mislim da su kompromisi mogući što se tiče i područja primjene i razvoja etičkih okvira. Ima par stvari koje bismo mogli malo poboljšati, ali moram reći da naš izvjestelj e, mora biti hrabar, jer kad ima 600 amandmana u ovoj situaciji sanitarne krize kada se radi putem videokonferencije, zaista je to veliki zadatak. Hvala. Stefana, sada gospodin Lagodinski ima riječ. Zahvaljujem. E, ne možemo vas vidjeti. Gospodine Lagodinski, molim vas upalite kameru. Uključite kameru. E, možemo vas samo čuti, ne možemo vas vidjeti. U tom slučaju nema prijevoda. Ne možete li me čuti, ja vas ne čujem. E, probat ćemo vas ponovno nazvati, Sergej. We move on and then uh, whenever he's ready, let me know, please. Idemo. Idemo dalje, pa ćemo poslije uključiti kolegu. Gospodine Merci, monsieur le président. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja e, i kao drugi govornici zahvaljujem gospodinu Del Blanku na zbilja ogromnom poslu. Vrlo je ovo bio interesantan projekt. To nam je omogućilo i uložiti amandmane Slažem se s izvjestiteljem EPP-a. Trebamo ovdje predložiti definiciju umjetne inteligencije koja će biti pravna i jedinstvena. S druge strane, ja se slažem s time da ograničimo područje primjene izvješća, da ne e, previše sad tu reguliramo stvari koje ne trebamo regulirati. Prije svega trebamo identificirati tehnologije visokog rizika i regulirati ih. E, ja sam također inzistirao u amandmanima E, na tome da ne bismo trebali stvoriti novu agenciju. Ja vrlo nepovoljno gledam na to. Ne bismo sad trebali stvarati jedan dodatni nepotrebni instrument. I bilo bi dobro da pronađemo jedan drugi e, sustav. Mislim da je to moguće, da ćemo postići kompromis vezano uz to. U svakom slučaju želim podcrtati kvalitetu ovog izvješća i ovo je zbilja dobar temelj za raspravu. Hvala. Sad ćemo ponovo pokušati sa gospodinom Lagodinskim. Ne, još uvijek ga ne čujemo. A sada gospodin Stankanel, imate riječ, izvolite. Grazie, presidente. E Hvala lijepa. I ja eh, čestitam izvjestitelju na ovome što je do sada izradio. Usprkos tome što je uloženo 600 amandmana, oko određenih aspekata dijelimo ista mišljenja. Svi mi, svi želimo imati operativni okvir e, na evropskoj razini u tom području kako bismo izbjegli fragmentiranje unutarnjeg tržišta. Zastupnici svih klubova zastupnika također e, misle e, da bi e, imati takve okvire na europskoj razini pomoglo i krivim tumačenjima, a također se zalažemo i za zaštitu privatnosti. Međutim, kao što su mnogi prije meni rekli, ne slažemo se o tome treba li osnovati Europsku agenciju, novu Europsku agenciju. Čuli smo već e, razloge koje su navedeni. Jer preveliki e, broj agencija, inflacija agencija je nešto što udaljuje Europu e, i među javnosti kao da je Europska unija samo e, birokratska jedinica koja je vrlo daleka od građana. Zato e, molimo izvjestelja da razmotri to pitanje. Mi smo otvoreni za sve prijedloge, ali smatramo da agencija nije prikladno rješenje. E, također, e, e, naš klub je uložio neke amandmane. Jedan vezan za načelo gdje bi umjetna inteligencija i robotika bili, trebali uvijek biti na uslugu čovjeka, a ne obrnuto. To je, ne bih rekao da je to nešto ideološko, ali to je nešto zašto mi radimo kada smo e, se i bavimo politikom. Drugo, vrlo važno je zajamčiti slobodu e, mišljenja i govora i spriječiti da putem algoritama i e, različitih aplikacija i kompjuterskih programa da izbjegnemo da svi trebamo razmišljati na isti politički korektan način. To je nešto što ne možemo prihvatiti i iz tog razloga smo uložili amandmane u tom smislu. Još jedna stvar koju smo naglasili u našim amandmanima je da će tehnološke kompetencije trebati stalno biti sve veće i zato će se E, obuka za korištenje trebati stalno obnavljati. E, naročito ako želimo raditi za mlade naraštaje, e, da imamo Europu koja će biti pozitivna kao što su to željeli utemeljitelji Europe. A isto tako inovaciju treba promicati ne samo u privatnom, već i u javnom sektoru. Dakle, e, za kraj mogu još reći da smo mi i ja pona osob spremni e, na suradnju, a mislim da uz sve amandmane koje smo predložili će rezultat biti vrlo značajan e, što se tiče područja umjetne inteligencije koja je, će sigurno biti veliki dio naše budućnosti. Hvala. Gospodin Lagodinski, izvolite. Nadam se da će sada funkcionirati. Hvala što ste ponovno pokušali uspostaviti vezu sa mnom. Zahvaljujemo izvjestitelju. I pred sobom ima zbilja ogromnu zadaću. Moramo se dogovoriti oko prirode onoga što analiziramo. Znači, regulatorna priroda je izuzetno važna. Mi ne želimo da sad to bude nekakva morfna masa, nego želimo da to bude jasno definirano. Ako želimo promijeniti stvari, onda moramo isto tako i uspostaviti te pravne i zakonodavne veze. Prije same regulacije moramo govoriti o etičkim pravilima i načelima kako bi iz njih izvukli pravna načela, zakonodavna načela. U tom smislu ne radi se samo o etičkim vrijednostima. Tu moramo također e, odražavati i načela EU, znači europskog prava. To je prvo što je mene izuzetno važno. S druge strane, moramo imati dovoljno znači strukturno djelovanje koje, kroz koje ćemo isto tako i primijeniti ta etička zakonodavna načela. Moramo biti oprezni u tom smislu. Kad govorimo o stvaranju agencije, tu nemamo možda jasno mišljenje, možemo iskoristiti agenciju koja već postoji, možemo stvoriti agenciju Možemo također i kad govorimo o individualnim entitetima, onda tu možemo imati podršku na efektivnoj razini zaštite od nekih sloporaba i tako dalje. Evo, jako je važna ta struktura i važno je također da strukturiramo i te razmjene između nacionalnih i veza između nacionalnih i europskih e, entiteta i struktura. To ide i on kraj civilnog društva, akademije. To je nešto što mora uključiti sve. Na takav način ćemo i definirati kako će funkcionirati ta dva aspekta. S jedne strane zakonodavni, s druge strane strukturni. Ne smijemo kroz to dovesti u pitanje inovaciju. Inovacija je najvažnija i u tom smislu moramo kalibrirati naše djelovanje. Kad govorimo o tehnologiji i tu nam trebaju pravila Moramo imati jasna pravila i jasna objašnjenja primjene tehnologije za potrošače. Ja ću sad tu se zaustaviti, još mnogo toga bih mogao reći, ali evo veselim se i e, vašim povratnim informacijama. Hvala, sljedeći govornik, izvolite. Hvala dragi kolege. Imamo puno amandmana i po tome možemo zaključiti da nam je ovo jako važna tema. Ja sam e, uložila 30 amandmana i time sam doprinjela, nadam se, osmišljavanju dobrog teksta. Jako je važno da imamo poveznicu s jedne strane poštivanja ljudskih prava, s druge strane e, izbjegavanja dodatnih administrativnih pravila. To sve u svrhu jačanja inovacije. Samo na takav način možemo jačati povjerenje građana u umjetnu inteligenciju, stvoriti jasan okvir djelovanja za poduzeća bez stvaranja prepreka za njih. Kad govorimo o inovaciji, o konkurentnosti, stvaranje prekomjernih pravila u svakom slučaju bi bilo nešto što bi za njih bilo jako štetno. Kako e, postići tu ravnotežu, vrlo delikatnu ravnotežu? S jedne strane se moramo usredotočiti na sektorni aspekt da vidimo što je važno za svaki sektor. Drugo, slažem se s tim da je važno ojačati akciju nacionalnih vlesta, vlasti. S druge strane, imala sam također i prijedloge što se tiče definicija. 443. amandman vezan uz definiciju umjetne inteligencije. Tu moramo imati e, sveobuhvatni pristup e, temi to ima reperkusije i na odgovornost što se tiče samih predloženih proizvoda. Dragi kolege, dragi izvjestitelju, vi ste zbilja pred velikom zadaćom u svjetlu ovih e, stotina amandmana. Želim vam zbilja puno sreće u vašem radu i veselim se e, budućem radu, nadam se da ćete neke od mojih amandmana uzeti u obzir. Hvala. Idemo dalje, gospodin Kolah Kušić, izvolite. Hvala, poštovani izvjestitelju, predsjedniče i kolege. Ljudska inteligencija razvijala se tisućama godina. U posljednjih sto godina mi smo se razvili više nego u prethodnim tisućama godina. Umjetna inteligencija razvija se puno rapidnije, puno brže. Ljudska inteligencija sastoji se od nekoliko sastavnica. Jedna od njih osnovnih je moral i logika. Umjetna inteligencija će vrlo lako savladati logiku. Međutim, moral je nešto što će teško biti ugraditi u inteligenciju. I umjetna inteligencija sastoji se od koda. Kod se sastoji od bitova. Jedan bit ima osam znamenaka, jedna riječ ne ima dakle 16 bitova. 16 bitova je milijarditi dio jednog malog najmanjeg USB stika. Razlika u riječi ne ubi ili ubi je ogromna. Zbog toga, zbog nevjerojatnih okolnosti i mogućnosti umjetne inteligencije, to možemo vidjeti već prilikom izbjegavanja sudara. Znači, kuda će skrenuti vozilo da izbjegne sudar? Da li će skrenuti u čovjeka, životinju, drvo? Znači, ono će morati napraviti neki odabir. Kontrola nad proizvodima umjetne inteligencije je iznimno nužna i ja se zalažem da obavezno osnujemo kontrolno tijelo. Ako je to agencija, onda neka bude agencija. Hvala. Thank you very much. Hvala. Gospođa Joli iz komisije, želite li vi uzeti riječ? Dobar dan. Hvala što ste pozvali komisiju da sudjeluje u ovoj plodnoj raspravi. Pozdravljamo ovu raspravu. Drago nam je vidjeti da je ona toliko interesantna ta rasprava. Vidimo da ima jako puno amandmana u okviru javne rasprave, javne konzultacije. Dobili smo više od 1500 e, doprinosa. U tom smislu i mi imamo jako puno posla uzimajući u obzir ta, te javne doprinose. Mi smatramo da buduća Legislativa koja se usredotočuje na umjetnu inteligenciju treba biti jasna. Vidim također da u amandmanima imamo prijedloge vezano uz pravnu definiciju. Jako je važno imati pravnu definiciju umjetne inteligencije. To se treba uskladiti naravno u različitim izvješćima. Kao što E, predlažemo u bijeloj knjizi, predlažemo pristup koji se osniva na rizicima. No, u tu moramo biti jako jasni. Način na koji ćemo definirati visokorizične tehnologije mora u svakom biti, ta definicija mora biti izuzetno jasna. Ne smijemo se tu izložiti riziku smanjenja i dovođenja u pitanje e, inovacije. Govorilo se o toj delikatnoj ravnoteži između inovacije i zaštite temeljnih prava i sigurnosti potrošača. To moramo imati na umu. Moramo se usredotočiti, mi želimo se usredotočiti na visokorizične tehnologije i mi želimo da sve što se toga tiče bude jasno i da ne bude za informatičare preveliki teret. S druge strane, Jako je važno da u postojeće procedure uvedemo i ovu definiciju visokog rizika. To moramo popratiti standardima za proizvođače i e, one koji razvijaju i aplikacije. To za njih treba biti olakšano. Što se tiče agencije, mislim da sam već una, prethodno rekla što mislim o tome. Najvažniji element u tom smislu je da se mora identificirati zadaća koju će ta agencija obavljati, a nakon toga možemo razgovarati o tome da li se treba osnivati EU agencija ili nešto drugo. I na kraju postoji još jedna točka e, o kojoj nismo razgovarali, radi se o biometričkim podacima. Željela bih istaknuti da smo mi u komisiji izuzetno svjesni da je javnost zabrinuta i pomno prati razvoj na području biometrijskih podataka no istovremeno moramo imati na umu da Europa, na primjer u usporedbi sa SAD-om, imamo pravila koja već zaštićuju našu privatnost što se tiče identifikacije biometrijskih podataka. Mi smo u ovom trenutku u procesu pomnog procjenjivanja da li su nam potrebna dodatna pravila i dodatno zakonodavstvo na tom e, području. Sve te različite aspekte moramo imati na umu. Na kraju željela bih e, istaknuti da smo mi u bijeloj knjizi predstavili također i sustav e, izvrsnosti da e, tu moramo osmisliti cijeli niz različitih elemenata koji će onda podržavati umjetnu inteligenciju, istraživanje i tako dalje. To trebamo dobro regulirati. Znači svugdje na svakom području moramo imati popratni regulatorni okvir. Hvala. Biti ću vrlo kratak. Iskoristit ću ovu priliku da vam zahvalim, da zahvalim svim e, e, političkim klubovima. Zahvaljujem na vašim doprinosima. Na početku sam želio sintetski reći da postoje naravno razlike, no oko vrlo konkretnih točaka. Zahvaljujem vam na povjerenju i želio bih uputiti jedan apel. Pokušavajući pomiriti s jedne strane naš prijedlog i strahove od e, umjetne inteligencije nalazimo se u riziku da, se, da dođemo u slijepu ulicu. Da, moramo imati tu raspravu oko koncepata kako definirati visokorizične tehnologije, visoke rizike, kako uopće definirati E, e, umjetnu inteligenciju, a s druge strane tome dodati jednu ispravnu, e, ispravni regulatorni okvir. Ja nisam ni u kojem slučaju zakovornik za neke drakonske okvire, zakonodavne okvire za sve te nove inovacije. Ono što mi tražimo, tražimo povjerenje građana. No, moramo konstatirati, moramo vidjeti da cijeli ovaj fenomen u velikoj mjeri je izuzet od nekakvog zakonodavnog okvira. Zbog toga moramo definirati točno što još moramo regulirati i to provesti u djelo. Ja smatram da smo u tom smislu svi govorili u istom smjeru. Što se tiče agencije, tu imamo cijeli niz opcija na raspolaganju. Vidjet ćemo koje tijelo, entitet ili agencija se može e, pozabaviti ovom zadaćom. Ja naravno osluškujem vaše prijedloge, zahvaljujem na potpori. Da, uistinu posao je ogroman predamnom. Evo, ova košuljica je zbilja vrlo debela, mogao bih ju koristiti i kao e, jastuk. Vi također. Ovo je izuzetno važno za sve nas. Dakle, trebamo postići konsensus između svih klubova. Sve najbolje imate do 20. rujna, tada se izvješće vraća na juri. Točka šest, udružene tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Kao što vam je možda poznato, jučer je održana treći trijalog, konačno. Prije nego što dam riječ gospodinu Didjevu izvjestitelju, da mu čestitam na radu i na uspjehu u trijalogu. Siguran sam da posljednje minute ovog rotirajućeg predsjedništva da su dobro iskorištene. Izvolite, imate riječ. Merci beaucoup, monsieur le président. Effectivement, nous aurons... Hvala lijepa. Da, pridonijeli smo da Hrvatsko predsjedanje poluči uspjeh u posljednji trenutak i to je nešto što mi je jako drago jer će to biti vrlo pozitivno za potrošače nakon postizavanja E, političkog dogovora. Bile su potrebna tri e, sastanka trijaloga, a sanitarna kriza je naravno jako zakomplicirala stvari, međutim se ipak moglo na različite načine komunicirati, naročito na tehničkoj razini e, prije toga. Trebalo nam je gotovo devet sati bez prestanka e, pregovora e, i e, tu su bili i veleposlanik hrvatski i povjerenik Renders i cijela ekipa. Neki od njih su danas ovdje i zahvaljujem im na tome. Ovo je sve kolektivni uspjeh. Uspjeli smo postići politički dogovor jer je svatko učinio neke ustupke i shvatio da je zaista vrijeme da se bolje zaštite potrošači i da se uspostavi s jedne strane zaštita potrošača, a s druge strane e, da se učini nešto za pravnu izvjesnost poduzeća koja su oslabljena zbog krize. Ovaj će se tekst morati najprije usvojiti na odboru, a nakon toga na plenarnoj sjednici. I sve naše ekipe, kao ja kao izvjestitelj i e, kao e, neki e, od izvjestitelja u sjeni, od kojih su neki na licu mjesta, primjerice Žilune Breton, drugi su s nama putem video veze ili pak u mislima. Ovdje se ne zahvaljujem samo e, za, iz puke ljubaznosti. Ne, zaista sam im duboko zahvala na suradnji. E, zahvaljujem također i prevoditeljima e, koji su jučer pristali ostati nekoliko sati kako bi nas pratili u našem radu jer znam da je i njih pogađa ova kriza. I dakle rezultat je da je naš sada politički dogovor dogovor bez ikakve dvozmislenosti. Ja sam krenuo naravno u strategiju kompromisa jer kada spomenete kompromis, znači da morate napraviti određene ustupke, morate pružiti ruku osobi s druge strane, ali mislim da je parlament ipak polučio određeni uspjeh. Ja sam radio s mandatom parlamenta koji sam morao poštovati i preko nekih granica nisam apsolutno smio prijeći. Postigli smo da se razdoblje preuzimanja direktive uvelike smanji u odnosu na ono što je u početku tražilo vijeće. Vijeće je htjelo jer tražili su države članice da se nikako ne smije požuriti. Dakle, vijeće je htjelo da se primjena direktive e, počne e, tek nakon ovog parlamentarnog saziva. Što znači da mi koji smo u ovom sazivu, oni koji jednostavno ne bismo vidjeli da ta direktiva zaživi. To nije moguće e, niti s jedne strane zbog načelno, s druge strane niti zbog toga što je trebalo hitno djelovati zbog krize. Dakle, da e, razdoblje preuzimanja i primjenja e, direktive se znatno smanjilo i e, zaista moći ćemo reći na sljedećoj plen kampanji za europske izbore da je Europski parlament ne samo osmislio već i proveo bolju zaštitu potrošača. Postigli smo također da odredba o reviziji koja je bila predviđena e, da se napravi, dakle da se pokriju i e, željeznička i zrakoplovne tvrtke tome. Ja jednostavno ne vidim kako bih objasnio e, potrošačima da ako nisu dobili odštetu od zrakoplovne tvrtke za neku avionsku kartu da jednostavno ne bi mogli e, pokrenuti tužbu zbog toga. Dakle, uspjeli smo također i e, ugraditi zaštitne mehanizme e, kako bi se tražila odgovornost od kvalificiranih subjekata i također smo eh, načelo da gubitnik plaća uspjeli također ostvariti pa smo također eh, tražili da se te kvalificirane i subjekti da se oni međusobno priznaju u Europi. Postigli smo da države članice pomognu kvalificiranim subjektima i da se e, postigne da svaka država članica bude obvezna da ima barem jedno kvalificirano niz, kvalificiran cijelo kvalificirani subjekt da može pokrenuti dakle, e, kolektivnu žalbu i dakle postoji i mogućnost žalbe na konačnu e, na konačnu odluku nije ovo sve što smo postigli, ali mislim da moramo biti ponosni na ovo što smo ostvarili zato što će to biti dobro za potrošače, ali isto možemo biti ponosni jer smo e, uspjeli očuvati načela za koje se parlament toliko e, zalaže. Radi se o e, vijeću koje je uspjelo E, i pobjedilo jer e, države članice imaju određenu autonomiju u odlukama, ali s druge strane jest da smo ostvarili europske ambicije kao parlamenta. Zato smo bili izabrani u Europski parlament. Hvala lijepa. Nemamo više vremena. Predsjedavajući zahvaljujem prevoditeljima još pet minuta. Gospođa Hautala, vrlo kratko molim vas. Hvala lijepa. Veliko je bilo zadovoljstvo i čast biti u timu Jeffrey Didier kao izvjestitelja za ovaj važan zakonodavni akt. Ovo dodaje novu dimenziju zaštiti potrošača i u budućnosti nećemo imati situacije koje smo imali sa Volkswagenom i skandalom sa varanjem sa emisijama. koji je ostavio potrošače bez pomoći. Sada bi imali pomoć ako se nešto takvo dogodi putem Europskog zakonodavnog akta. Ovo je samo početak. Ne bismo imali ovim potpuni instrument za cijelo tržište, bit će dodatni nacionalni postupci, a neke države članice trenutačno nemaju nacionalni postupak. U budućnosti sigurno sam da će ovo otvoriti put, utrti put i za proširenje područja primjene. Možemo razmisliti o tužbama recimo onih koji su žrtve uništavanja okoliša i takvih krivičnih djela i, povjerenik Reinders je rekao da E, njegov budući predlog koji će se ticati ljudskih prava bi mogao koristiti takve mehanizme za e, to da se zajamči pristup pravosuđu. Zahvaljujem se izvjestitelju, izvjestiteljima u Sjeni, Hrvatskom predsjedništvu, svima koji su se zaista trudili i tehničkom osoblju parlamenta. Hvala. Hvala lijepa. Sada prelazimo na točku sedam. Ima li netko nešto reći pod točkom razum? Sljedeći sastanak će biti održan u Briselu u utorak 7.7. u 9. ujutru. Hvala lijepa. Imali smo plodan sastanak i veselim se što ćemo se ponovo vidjeti uživo ili preko interneta za nekoliko tjedana. Hvala.